U ime nezavisni gospodin eh, Papadakis. Zahvaljujem predsjedniče. Ovaj sporazum koji dogovaraju vlade i vjerovnici na samitu donijeti će sa sobom eh, jednu novu, eh, jedan novi krug teških mjera koje će naslijediti ona od prethodnih vlaga. I sada E, je i grčka vlada rekla da će e, podeljati memorandum, ali plutokracija svakako ima svoju cijenu. E, netko će morati platiti tu cijenu, a to će biti građani. Građani su ti koji će morati povećati svoje doprinose, koji će morati podnijeti dalje rezanje svojeg prihoda, plaća, mirovina. To je samo način da vlada kaže da se moramo e, okrenuti stvarnom svijetu, ali stvarni svijet e, po njihovom e, je više teškoća, više patnje, više e, štednje, a mi jednostavno više ne možemo nastaviti putem koji zacrtava memorandum. Moramo prihvatiti činjenicu da moramo stati protiv kapitala i boriti se. Hvala prvi potpredsjednik komisije i gospođa Kalinina Lukaševica je sljedeća. E, te također želim pozdraviti izaslanstvo iz parlamenta Indije na posjetiteljskoj galeriji te pozdravljam indijsko izaslanstvo koje vodi predsjednik Loksabe. koje vodi predsjednik Donjeg doma parlamenta Lok Saba Šrimati Sumitra Mahadža. Indijsko izaslanstvo danas je ovdje na poziv predsjednika kako bi se jačale veze između naša dva parlamenta. Sastanci između Lok Saba i Europskog parlamenta održavaju se od 1981. Važnostku uniju raste i to se održava u strateškom partnerstvu koje je sklopljeno 2004. godine naše izaslanstvo za odnose s Indijom e, nekoliko puta više puta je posjetilo Indiju